paketa mjera za energetiku. Tu imamo dakle 30, eh, cilj 30% energetske učinkovitosti na razne Europske unije do 2030. Prijedlog je važan korak u smjeru ostvarenja europskih eh, preuzetih obveza u izgradnji energetske unije i agende o eh, iz sporazuma u Parizu. ITRE imao prvu razmjenu gledišta 23.3. A danas ćemo imati predstavljanje nacrta izvješća. Dragi kolega, sada ti predajem riječ. Najpša hvala predsjedniče, dragi kolege, Ovom temom smo se dugo bavili i prevedeno je sve na službene jezike Unije, tako da se možete upoznati na maternjem jeziku sa ovim prijedlogom i ciljevima. Ne želim govoriti da li će cilj biti 30 ili 35% ili možda čak i 40%. Mislim da konačni cilj mora biti ishod e, uspješnog razgovora između kluba zastupnika, no osobno vam mogu reći da želim ići što je dalje moguće, barem kada se radi o ciljevima, jer smatram to mogućim. Ako želimo stvariti ovaj cilj, to je moguće, ali samo zato što se nećemo ograničiti na zadnju kariku energetskog toka, već uzimamo u obzir cjelokupni lanac, dakle primarnih energija, zatim e, transmisija i konačne korisnike. Dakle, imamo cijeli lanac e, analiziran i obuhvaćen i tu je i korištenje energije od strane industrije, poljoprivrede, građevinarstva, zgradarstva i tako dalje. Dakle, ako usvojimo ovaj širi pristup, onda mislim da će biti moguće ostvariti ove najambiciozne ciljeve, no o tome ćemo raspravljati. No, glavna tema izvješća jest kako unaprijediti učinkovitost neobnovljivih primarnih izvora energije što zahtjeva da e, budu ispravljeni faktori primarne energije koji moraju biti sukladni sa e, predloženim promjenama jer uzimaju u obzir učinkovitost e, ovaj faktor učinkovitosti i ovi pokazatelji će biti korišteni kako bi se izračunala energija u primarnu energiju i To treba znati da nije bilo u prethodnoj direktivi iz 2012. Dakle, svi ovi izračuni bili su dosta složeni i možda nedovoljno precizni. Dakle, Ovdje imamo trošenje primarnih izvora energije i moramo izbjeći dakle, očuvanje energetskih resursa za buduće generacije To bi smo trebali napraviti kako bi naše gospodarstvo bilo konkurentnije. No, nemamo takvih ograničenja kada se radi o obnovljivim izvorima energije i to jest logika koja se skriva iza ovog izvješća. Također moram uzeti u obzir nešto što je do sad e, zanemareno, a to je konverzija obnovljive energije u za konverziju obnovljivih izvora energije potrebna je energija i to je nešto što smo ovdje sagledali. Dakle, imamo e, ukupne izvore energije, neobnovljive energije koja će biti korištena, no to je uključeno u energetsku mješavinu. Dakle, treba zamijeniti industrije koje koriste puno energije sa energijama koje koriste manje energije ili zamijeniti e, neobnovljive izvore energije e, izvorima obnovljive energije i to je u tom svjetlu moramo sagledati i preuzete obveze država članica i ovdje imamo i kumulativnu primarnu energiju i konačnu energiju, onda ako sve to zbrojimo, tu imam, dođemo do pogrešaka jer to su različiti iznosi, to su različiti proizvodi i imamo različitu razinu konverzije. Dakle, ako bismo koristili analogiju, onda bismo mogli ovdje dodati LIM koji predstavlja primarnu energiju i, na primjer, vozila koja je konačna energija, dakle ne možemo, ali opet ne možemo reći da su auta LIM. Imamo tri izračuna, moramo izračunati preuzete obveze država članica za 2021. i 2030. gdje ćemo izračunati uštedu akumulirane primarne energije, dakle to će biti ušteda koja je povezana uz primarnu energiju a drugi stup sastoji se od holističkog pristupa i uključivanja svih sektora, a da se ne isključuje iz njega transport. A treći stup je fleksibilni, fleksibilni pristup u državama članicama kada se radi o odabiru i donošenju odluka, kada se radi o e, uštedi energije e, u svim e, granama energije Dakle, sve od primarne energije, tu imamo e, brojne rezerve. nećemo iznositi sada sve brojčane podatke, oni koji se bave time znaju da su rezerve više od onoga na što smo navikli, ali tu su i povećani troškovi. Evo, predsjedniče, privodim kraju. Dakle, tu su i brojni troškovi ulaganja. I zadnja spona u ovom lancu jesu tržišta potrošača, industrija, poljoprivreda i zgradavstva. E, zgradarstva. Eto hvala na ovome. Vi ste član e, odbora ITRE, ali isto tako ste istovremeno i mlad, e, novoimenovan zastupnica odbora IMKO, dakle želim vam dobrodošli na, naš sastanak, a sada u ime kluba zastupnika Markus Piper, u ime kluba zastupnika Europske pučke stranke. Hvala predsjedniče. Hvala izvjestitelju na ovoj detaljnoj analizi i hvala što ste obradili ovaj prijedlog komisije u kojem se nalaze brojni e, zanimljivi elementi kao što je energetski e, izračun, ciljevi, <clears throat> dakle, primarne energije. No, ja želim privući vašu pozornost e, na jednu stvar. Tu se radi o reviziji, a ne o ponovnom sastavljanju nove direktive. Mi pučani se želimo baviti trima ili četvroma člancima o kojima se radi u okviru ove revizije, a ne ponovno raditi na cjelokupnoj direktivi. Ono što je za nas važno u ovoj reviziji jeste izvadljivost. Dakle, mi smatramo kako ne treba zacrtavati fiksne ciljeve, već e, uzeti u obzir razvoj tehnologija, dakle to su indikativni ciljevi, ne fiksni ciljevi, i smatramo da dosljednost treba biti bolje zamčena u ovakvom sustavu i zato ćemo i mi predstaviti svoje ideje. Ovdje se radi naravno i o životnom vijeku koju je komisija predstavila kao neograničenom, ali tu moramo imati jasne gornje granice. I bilo bi dobro da neka ulaganja u energiju budu e, obračunata na pojednostavljen način kako bismo mogli imati dovoljnu fleksibilnost za države članice. I zaključno, komisija je spomenula izvješće o transpoziciji direktive o energetskoj učinkovitosti. Ja sam bio izvjestitelj u tom slučaju. No, ovdje imamo dosta slabu većinu. No, ono što želim reći je da ovi ciljevi od 40% koje treba ponovno pregovarati, o kojima treba ponovno pregovarati, ja ovdje doista želim inzistirati na tome da tijekom trijaloga dođe do dogovora, ne smijemo na trijalogu biti podijeljen parlament, jer suprotno vijeće nas neće uzimati za ozbiljno. Pučani žele dati dakle, svoj doprinos tomu, no smatramo da i drugi moraju imati isti stav. Hvala. Hvala vam na vašim komentarima. Sljedeći govornik eh, u ime klubu zastupnika ECR, gospođa Pan Bosovit. Hvala predsjedniče. bit ću kratka i navesti samo najvažnije aspekte za naš klub zastupnika. Dakle, za nas je važno da se držimo ovih 30%, ali indikativno, jer cilj našeg zakonodavstva jeste smanjenje emisija CO2 i države članice trebaju moći ulagati tamo gdje postoje najveći potencijali za neke to je e, to su obnovljivi izvori energije, s druge je energetska učinkovitost. Što se tiče primarne i e, finalne energije, mislim da i ovdje trebaju države članice imati mogućnost koristiti sustav koji im se čini najprikladnijim. Neki se temelje na primarnim energijama, neki na e, konačnoj potrošnji energije i ta mogućnost treba i dalje postaviti. Što se tiče članka sedmog, a po pitanju godišnjeg smanjena od 1,5%. Tu se slažemo sa stavom vijeća koji preporučuje 1,4%. U svakom slučaju smatram da bi bilo jako važno od 2027. napravimo reviziju. U svakom slučaju trebamo biti ambiciozni, ali ostati realni zato trebamo napraviti analizu troškova i dobiti, jer u određenom trenutku će se ispostaviti jako skupim. Dakle, možda bi bilo bolje fokusirati se na obnovljive izvore energije kako bismo smanjili emisije CO2. Što se tiče dodatka petog, mislim da bi bilo važno omogućiti fleksibilnost državama članicama kako bismo stvarili zacrtane ciljeve. I mislim da ne smijemo gubiti iz, dakle ne smijemo dovoditi u pitanje naše vlastno zakonodavstvo. Dakle imali smo vodili smo razgovore o e, energetskom označavanju i u okviru postojećeg prijedloga ne možemo računati na to da ćemo uvjeriti potrošače da E, se opredijele za energetski učinkoviti e, frižider, na primjer, koji će biti skuplji. Dakle, mislim da moramo biti ozbiljni i da uzmemo sve to u obzir kako bismo zadovoljili ciljeve. Hvala, gospođo. A sada u ime gospodina Herbrandija, koji je izvjestelj u Sijeni Aldea. Izvolite, ima riječ kolegica Mlinar. Najviše hvala, evo. Ja zastupam Herbert Jana Gerbrandija, a i stav Alde. Dragi kolege, prije godine pokrenuta je, prijedlog o liberalnoj energetskoj uniji za Europu, za Alde. Pretpostavka energetske unije je jasna. Moramo se boriti za sigurnost energetske opskrbe, dekarbonizaciju, dugoročnu održivost e, i e, e, dostupne cijene energenata Dvije godine dalje, ove pretpostavke i dalje su važne, što više, još su, su više važeće nego ikada, s obzirom da klimatske promjene i njene posljedice uviđamo svaki dan. Imamo globalnu utrgu, utrku ka e, čistim energijama. Klima ulaže 350 milijardi eura kako poslala svjetski lider u čistoj energiji. Predsjednik Trump se može boriti protiv parijskog sporazuma svim raspoloživim sredstvima, no privatnom sektoru je jasno da gospodarska budućnost počiva u čistoj energiji. Budućnost energije bit će čista energija, htjeli mi to ili ne. Dakle, pozdravljam komisiji na paket mjera za čistu energiju za sve europljene. Ovaj sveobuhvatni paket mjera treba omogućiti jasno jedinstveno tržište, jačati energetsku neovisnost e, i unaprijediti tranziciju ka e, čistim e, izvorima energije. Ako želimo tu tranziciju da uspije, vjerujem da moramo više toga poduzeti. Ukoliko želimo biti s E, sukladni sa e, sporazumom e, iz Pariza, moramo biti ambiciozniji i odmah djelovati. Kako smo zadovoljili klimatske ciljeve, energetska učinkovitost je od ključnog značaja za Europu. Uštedeći energiju smanjit ćemo emisije, imat ćemo čišće nebo i zdraviji okoliš. Što više, smanjit ćemo troškove za energiju i za građane i za poslovne subjekte. Postat ćemo manje ovisni o uvozu energije i za kraj na taj način ćemo otvarati radna mjesta koja su preko potrebna diljem Europe. Očito je da poslovni sektor zna da ukoliko želi preživjeti dugoročno, onda mora biti mora naći rješenja za energiju i klimu. Kako bismo omogućili privatna ulaganja, trebamo imati obvezujuće zakonodavstvo i poslovni sektor želi pravnu sigurnost, sigurnost ulaganja. Dakle, ja sam za to da se poveća obveza na 40% i to da bude obvezujući na europskoj razini i da zajamčimo da sve države članice mogu biti dovoljno ambiciozni i podrže ove obvezujuće cilje. Kako bismo omogućili uspjeh ove energetske tranzicije, moramo raditi na svim razinama sa poslovnim subjektima, vladama, lokalnim e, tijelima vlasti, gradovima i sugrađanima. Zaključno, dragi kolege, želim reći da, su, da je ulog e, visok ako želimo ustvariti sigurnu energetsku tranziciju, moramo biti odlučni i zajedno djelovati. Doista nadam da ćemo se moći dogovoriti oko ambicioznog stava Europskog parlamenta koji će pozvati na konkretne i ostvarive mjere i dugoročnu perspektivu. Europljani očekuju ovo od nas i oni to zaslužuju. Radujem se e, budućoj jakoj e, suradnji parlamenta. Hvala najljepša. Hvala gospođo. Gospodine Javor, u ime zelenih, izvolite, imate riječ. Hvala vam. Hvala izvjestitelju na zanimljivom dokumentu nacrtu dokumenta. Vjerujem da ćemo moći konstruktivno raditi na ostvarenju e, ambiciozne, direktive o energetskoj učinkovitosti u Europskom parlamentu i stvoriti stabilan i e, dugoročni okvir e, u Europi za energetsku učinkovitost. Ja sam također izvjestitelj u Sjeni za ovaj dosije na odboru Envi i mi smo već imali prvi sastanak e, izvjestitelja u Sjeni na odboru Envi. Vidim da ovdje imamo neke zajedničke brige e, među klubom zastupnika koji samim tim stvaraju dobar temelj za bolji rad e, na ovom dosjeu. to govoreći, najprije bih rekao da moramo uvidjeti značaj direktive o energetskoj učinkovitosti u provedbi sporazuma iz Pariza. To je doista nužno za Europsku uniju i kako bismo to realizirali, mislim da moramo biti na razini ambicija Europskog parlamenta, a to je ovih 40% koje smo već u više navrata izrazili. Što se tiče rasprava na vijeću, uviđam blagi napredak na vijeću, no to neće biti dovoljno i mislim da su nam, da, nam je potreban jasan i stabilan stav parlamenta glede ovih eh, dosija kako bismo vratili pitanje direktive od energetskoj učinkovitost na pravi put. Vjerujem da postoje neki zajednički elementi, zajedničke brige i stavovi oko ovog dosija. Evo, samo ću ih nekolicinu navesti. Mislim da je važno napraviti prave veze između postojećih e, zakonodavnih mjera kao što je direktiva o ekodizajnu, zatim ETS, e, pregovori, interinstitucionalni pregovori o reviziji ETS-a, te drugi dijelovi, drugi elementi paketa e, o obnovljivim o energentima koji su brojni. Također je važno Eh, priznati, ali slavim s gospodinom Piperom, eh, važno je priznati da se ovdje radi, uvidjeti da se ovdje radi o reviziji direktive, a ne o potpunom eh, ponovnom osmišljavanju direktive. No, ne smijemo zanimariti, kao što je članak sedmi, ovu priču o isključenju sektora transporta iz direktive. Mislim da je važno da reference ovog teksta se tiču dugoročne perspektive. Dakle, e, ciljevi Europske unije o dekarbonizaciji do 2050. Treba poticati privatno i javno ulaganje. Za privatno ulaganja potrebna su nam stabilnost tržišta, sigurnost ulaganja i odgovornost e, kako bismo potakli privatna ulaganja u energetsku učinkovitost, a javno financiranje treba biti cilj e, kada se radi o ranjivim potrošačkim skupinama kojima je potrebna javna pomoć za ulaganje u energetsku učinkovitost. I za kraj želim također spomenuti kako je jako važno e, baviti se e, zgradama, javnim e, zgradama, njihovom izgradnjom. Tu moramo ostvariti u sektoru zgradarstva dodatne uštede i tu moramo imati u vidu e, zgrade koje koriste minimalnu energiju. Mislim da je to u srži naših, e, našeg rada. Hvala. Hvala na vašim komentarima. Zatim je na redu podpredsjednik našeg odbora. U ime Guja, gospodin Kohiček. Hvala gospodine predsjedatelju. Imam nekoliko komentara sa svoje strane. Kada govorimo o energetskoj učinkovitosti, uvijek bismo trebali biti jasni što time želimo postići. Ukoliko imamo indikativne ciljeve od 30%, to može biti realno, da kako tu će se preklapati sa svim sektorima, uključujući transportom, no istodobno moramo biti svjesni činjenice da već većina zgrada ima dugi vijek trajanja. Postoji velik broj zgrada u središtu gradovima, primjerice, gdje je teško opremati zgrade protiv toplime ili sličnoga. Što se energetske učinkovitosti tiče, da kako na sjeveru će ih se graditi drugačije nego na jugu. I naravno svi koraci za ostvarivanje tih ciljeva bit će različiti. Što se primarne energije tiče, ili konečne energije, ne bih se želi osredotočivati samo na primarne resurse, jer će nas to uvijek vratiti nazad primjerice na energiju vjetra, gdje Elisa imaju nultu stopu, kao i fotovoltaične čelije, bez obzira govorili tu o teškim metalima ili bakru ili razgradnji pojedinih elemenata za izgradnju elisa ili stupova za njih ili tome slično. Sve to uključuje mnogo ulaznih informacija potrošnje energije, početno govoreći. Ako pogledamo proizvodnju bakra iz perspektive učinkovitosti, ona je mnogo gora od drugih potencijalnih resursa za stvaranje energije. Zbog toga kažem da bismo trebali primarnu energiju staviti po strani ili ostaviti to državama da same odluče hoće li se usredotočiti na primjerne oblike energije ili konačnu potrošnju. To će naravno visiti o kombinaciji energenata i resursima koje koriste pri obračunu primjerne energije. Hvala na pažnji. Hvala i drugim govornicima. Gospodin Martano. Hvala predsjedniče. Hvala izvjestelju na njegovu radu, hvala izvjestelju Adamu Gireku. Žalim, ali moram iznijeti evo neke razlike u stavovima, iako smo iz istog kluba zastupnika, no s nekim stvarima se ne slažem i to ću ovdje reći. Mislim da klimatske promjene bili mi za ili protiv njih, to je stvarnost i ne to samo zato što je danas u Briselu 33 stupnja. Mislim da se svi slažemo sa ovom europskom orijentacijom e, koja ima za cilj da nam zajamči sigurnost opskrbe. Mislim da se svi slažemo, barem svi oni s kojima sam ja e, se susreo prošle godine, da se zadlažemo za COP21 i da imamo ambicioznu politiku da e, budemo ispod dva stupnja zatopljenja. Što se tiče ETS-a, ja sam dosta frustriran jer e, i njene reforme. Mislim da nismo išli dovoljno daleko. Ne mislim da ćemo uspjeti ostvariti te ciljeve takvom reformom. No, dobro, ja sam demokrat, e, tako da pristajem na glas većine. No, ipak ću uložiti amandmane kako bi se pobrinuo da pokušamo unaprijediti ove orijentacije. Posjećam koji je naš cilj, dakle do 2050. imati emisiju sa nula emisija ugljika to je taj cilj. Dakle, lijepo je imati neke želje, ali bolje je to jasno reći. Dakle, što se tiče paketa za, propru, za čistu energiju, prva stvar, prvo načelo jeste energetska učinkovitost. Prije svega, dakle, to je to načelo. I imajući to na umu, revizija direktive o energetskoj učinkovitosti treba biti ključni element cjelokupnog eh, E, instrumenta i ugaoni kamen e, ovog e, što radimo. Dakle, zbog toga mi je žao i ne slažem se, dobro je što se poboljšava učinkovito što se tiče generacije, transporta, potrošnje, no amandmani koji su predloženi po mom mišljenju ne razmatraju dovoljno ključne stvari. I kao što je to rekao prethodni govornik, ovim se stvara mogućnost, e, pruža se mogućnost državama da ispune svoje obveze tako što će samo koristiti e, e raditi na prilagodbama generatora električne energije i sve prebaciti na potrošače. Dakle, po mom mišljenju ovo ne ide u pravom smjeru ako želimo riješiti problem energetske prekarnosti. U ovom izvješću izvjestitelj e, kaže da će zadovoljiti potrebe e, tako što će e, proizvodnji energije smanjiti cijene u biti. No, s jedne strane to nema nikakve logično posljedične veze i to je u potpunosti promašaj što se tiče ciljeva direktive i posljedično tome imat ćemo i dalje prekarne ljude a plaćat ćemo e, istu cijenu. Dakle, imamo dva gubitka, potrošač i klima, e, a onaj koji će biti na dobitku, proizvođač energije, odnosno struje. A veza između potrošnje energije, stakleničkih plinova i gospodarskog rasta ja se tu ne slažem s tim. Jer cilj energijske tranzicije jeste da se razbije ta logična veza. Dakle, i konačno, Evo, jako važna stvar. Mi, socijalisti i demokrati, već godinama smo e, uvijek bili za načelo da želimo tih 40% energetske učinkovitosti i to obvezujuće. Sad naravno treba vidjeti da ćemo za osnovu uzeti 2005. 2007. Stvarno se to nije najvažnije. Najvažnije je da znamo da li s ovom direktivom idemo u pravom smjeru kako bismo ostvarili ciljeve koje smo si zacrtali. Sve u svemu, e ne trebamo bacati kriv na proizvođače koji već koriste sustav ETS, to barem piše ovdje. Pa to znači da ćemo u potpunosti diskulpirati e, proizvođače energije i omogućiti im da i dalje zagađuju koliko hoće. Dobro, bit ću kratak predsjedniče, vidim da ste strpili. Dakle, iz svih tih razloga koje sam naveo, ja ću uložiti čitav niz amandmana. Okay, thank you very much. I hope... Hvala lijepo, danas da ste imali priliku reći sve što ste željeli. Fantastic. Uh, Fantastično. Sada u ime Europske komisije, zastupnica Merzefe, ravnateljica DGD, glavna uprava za energiju. Hvala vam, hvala profesoru Gireku na izvješću njegovom izvješću i pristupu za koji se odlučio osobito što se tiče troškovno učinkovite uštete energije gdje god je to moguće u cijelom lancu. Također i za obvezujuće ciljeve mnogo više iznad 37%. Koalicija je predložila, komisija je predložila obvezujućih 30%, a glavni razlog za to bio je da su pružita mogućnost predvidljivosti za ulagače, sigurnost ulagača kako bi imali ulaganja u energetski učinkovitom sektorima, osobito zgradarstvu. Također smo se dogovorili za postavljanje ciljeva u usporedbi sa referentnom godinom. Glavni članak u reviziji ove direktive je članak sedmi. Imaćemo važan sastanak Vijeća za energiju u ponedjeljak gdje će ključna tema uz naravno prirodu i same ciljeve bit će i članak 7. Za nas je dakle važno zadržati razinu ambicije koju trenutno imamo i u našem revidiranom tekstu, dakle želimo istu razinu zadržati 2010. 20. i nastaviti s tom razinom ambicije do barem 2030. Bilo kakvi pokušaj, dakle, da se oslabi pa članak 7 nisu dobre stvari pozdravljam uveliko ono što je profesor Girek u svom izvješću rekao. Primjerice manje fleksibilnosti u ranjim aktivnostima koje možda neće biti obračunate u novom razdoblju ili pak uključivanje primjerne potrošene energije za transportni sektor. Naglasila bih ovdje i to da izvješće od velike koristi kako bi se pomoglo potrošačima na koje utječe energetsko siromaštvo, kako bi potpuno se iskoristili prednosti koje proizlaze iz ove transformacije i činjenica da bi postrojenje unutar ETS-a trebalo biti izuzeta. Potrebno je razjasniti još jednu dvije stvari, možda nam je predloženo brisanje suštinskog načela adicionalnosti je poprilično komplicirano, teško, jer ta dodanost, dodanost će se pobrinuti da ušteda se ostvari uz ono što se već do sada odrađuje zahvaljujući drugim politikama ili zakonodavstvu. Dakle, ova direktiva o energetskoj učinkovitosti se mora pobrinuti da budu ostvarene neke dodatne mjere, a to je i odraženo tijekom ove revizije u trenutnom tekstu. Druga stvar koju su neki spomenuli je naglasak na transformaciji energije, odnosno sektorima na koje to utječe. To neće proizaći niti ići na trošak oslabljivanje trenutnog rada što se tiče potražnje, one strane potražnje za energijom, iako nam se sviđa pristup i usredotočenje na tu primarnu potrošnju energije, smatramo da za članak treći Ukoliko se samo usredotočimo na primarnu potrošnju energije, da to neće biti dostatno potrebni su nam i konačni ciljevi energetski koje moramo zadržati kako bi se odrazile sve uspješne politike koje djeluju na stranu potražnje. Isto vrijedi za članak 7. On bi trebao zadržati usredotočenost na konačnu potrošnju energije. Dakle, imajući ovo sve na umu, zadovoljni smo u kojem se smjeru kreće rasprava. Ona će se nastaviti i komisija će sa zadovoljstvom sudjelovati i pomoći bilo kakvim odgovorima ili podrškom odboru ITRE. Hvala. Hvala. Ovo će biti jedan sastavni dio znanstvene revolucije, zahvaljujući pristupu profesora Greka. Adame, tvoj je red ako bi mogao sažeti stvari i izvući neke zaključke za naše izvješće. Hvala, doista cijenim doprinose sviju kolega. Na temelju toga vjerujem da mogu reći da je konsenzus definitivno moguć razlike koje ste izrazili ne smatram da su toliko vezane uz stranačku pripadnost koliko e, razlike između siromašnih i bogatijih država članica. Primjerice pitanja poput apsorpcija tržišna ili tržišni udio, općenito govoreći, određena ograničenja. Ne bih se slažio s gospodinom Martanom da na neki način nisam to uzeo u obzir. Ne, mislim da tržište kao takvo jest uzeto u obzir u cijelom lancu, pa prepustimo sada državama članicama i da same odluče i neka i njima ostane neka fleksibilnost da izaberu koji, na koji dio tog opskrbnog lanca se one žele usredotočiti. Osobno smatram da zemlje koje proizvode električnu energiju tri ili četiri puta manje, uključujući moju zemlju, Poljsku, Rumunjsku, zapravo sve takozvane nove države članice, i to moram jasno reći, smatram da te zemlje bi mogli imati drugačiji pristup ovome. jer za njih 40%, kada govorimo o potrošnji energije, bi se zapravo pretvorila u opadanje BDP-a. Situacija bi dakle poputno drugačije izgledala ako pogledate Švedsku ili Luksemburg koje zapravo imaju cjelokupnu potrošnju, proizvodnju četiri puta veću. Dakle, ne slažem se sa onima koji kažu da je gospodarstvo nešto drugačije odvojeno od energije i Zapravo se radi o nekom stroju koji se sam pokreće. Ja bih rekao da su ove dvije stvari međusobno usko vezane. BDP raste, ako zamislimo jednu krivulju i ako energetska potrošnja pada, to je krajnji rezultat, krajnja potrošnja energije. Pitanje je o tome da li je ovo konačno ili nije. Konačni konačna energija će se uzimati statistički u obzir željeli mi to ili ne. I na temelju tih podataka možete zamisliti kakav je utjecaj na pojedina društva, pojedina pojedine stanovnike država s obzirom na cijene. No, ako pretpostavite da ćemo svakih 18 mjeseci smanjiti opskrbu tržišta energijama, a siromasne države nemaju mnogo resursa što se energije tiče, takav pristup vjerujem bi bio doslovce barbarski. Dakle, doista moramo pogledati cjelokupnu sliku, pobrinuti se da sagledavamo i primarnu energiju, jer ona je najodgovornija za emisije CO2. Jer krajnja energija je čista, ako želimo ispuniti svoje obaveze iz Pariškog sporazuma, moramo i to imati na umu. Siguran sam da ćemo nastaviti s našom raspravom. E, za kraj rekao bih da mi je doista drago što ste pozitivno prihvatili moje izvješće njegov nacrt. Znam da tu svakako postoje nekakvi nedostaci, pravno gledajući svakako, no taj dio posla je zadatak odgovarajućih službi koje će se pobrinuti da pravno govoreći sve drži vodu i da bude dosljedno što se tiče referenci na drugo zakonodavstvo. No, siguran sam da će naš odbor to uspješno riješiti. Hvala na pažnji. Hvala. Rok za podnošenje amandmana 28. lipnja sljedeća srijeda. Do srijede, dakle, možete podnositi amandman. Još je samo šest dana na raspolaganju. Prelazimo na promicanje uporabe energije iz izvora. Izvijestite Jose Blanco Lopez prijedlog komisije o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora je da ne od dosija paketa zelene energije i postavlja obvezujuće ciljeve za Europsku uniju 27% za ukupni udio energije iz obnovljivih izvora u bruto konačnoj potrošnji energije do 2030. Dio odredbi ovog zakonodavnog predloga pod isključivom nadležnošću odbora ENVI, kao što je konferencija predsjednika odlučila u svibnju. Odbor ITRE imaju prvo razmjenu stajališta o tom predlogu 23. ožujka, a danas će izvjestitelj izložiti nacrt svojeg mišljenja. Naš kolega Jose Blanco Lopez. report on the issue. Mr. Rapporteur, the floor Gospodine izvjestitelj, izvolite. Hvala vam lijepo. Zahvalio bih se tajništvu odbora. I stručnjacima parlamenta i komisije koji su olakšale naš rad. Zahvalio bih i svime iz socijalista i demokrata. Prošli tjedan čuli smo svjedočenje nekoga u Strasburu na plenarnom zasjedanju. E, SAD možda to sumnja na predsjednice Maršalovih otoka rekao nam je da postoje jasne činjenice Donald Trump umjesto da se oslanja na znanstvene podatke jednostavno je povukao suradnju svoje zemlje na ostvarenje Pariškog sporazuma. To možete nazvati neodgovornim, arogantnim. Porque la lucha contra el cambio climático no es Sebično čak možda, no, klimatska promjena je nešto s čime se moramo hvatiti u koštac, tu nemamo izbora. Moramo pozdraviti sve napore u borbi protiv klimatskih promjena i trebali bismo uvijek pokušati biti još ambiciozni. Razmotrimo zaključke samita G7, osnaživanje obveza pojedinih zemalja, to je jedan pozitivan korak naprijed. Europska unija neće se žrtvovati zbog odluka američkog predsjednika i odustati od svojih obveza. Dakle, smatramo da je Europa ovdje na pravoj strani, no to nije dovoljno. Prošlu srijedu na plenarnoj smo čuli da je Trumpovo poricanje ne samo prijetnja klimatskih borbi protiv klimatskih promjena, već i pokazuje nedostatak ambicija i tražio od Europe da ispravi svoje aktivnosti. Od kako sam ja došao ovdje, čini mi se da smo gotovo jednoglasni bili što se tiče toga da moramo još ambiciozniji biti. Predlog komisije odlučuje deka, dekarbonizirati gospodarstvo do 2050. i sniziti emisije CO2 koliko je potrebno da se ne prijeđe 1,5% stupnjeva. Ukoliko energiju i klimatske politike predlažemo i ističemo skladu s Parizom, moramo biti jasni u svojim ciljevima. Europska unija postavila primjer za cijeli svijet i u dobrim položaju da doista dekarbonizira naše gospodarstvo. No sada više nego ikada Europa mora zauzeti čvrsti stav i djelovati kao primjer, uzor i predvoditi ovu promjenu. Obnovljiva energija je jeftinija i to je dobra prilika da dođemo do jeftinije energije što će biti povoljno za našu konkurentnost i energetsku učinkovitost. Dakle, trebali bismo ići dalje od te meta od 27% koje ćemo postići bez da išta dodatno učinimo. Ja sam postavio kupni cilj od 35%, što je ambiciozno, da, no isto tako je izvedivo, razumno i predlažem da se vratimo na obvezujuće ciljeve za svaku državu članicu jer nam to pruža pravnu sigurnost i jasni je pozitivan signal koliko smo za obnovljivu energiju, inovacije i snižavanje troškova. Nadalje, kako bismo te ciljeve ostvarili, moramo postaviti kriterije za sisteme pružanja podrška obnovljivoj energije kako bi se uklonila bila kakva dvosmislenost. Moj prijedlog stoga postavlja kriterije primjenjive na države članice kako bi se organizirao način na koji će diversificirati svoju tehnologiju uzimajući u obzir geografske, klimatske i druge aspekte. Sve to moramo učiniti osnažujući regulatornu stabilnost, sigurnost, promjene u politici ka prema obnovljivoj energiji stvorile su sigurnost za mnogi ulagače, no dovelo se također u pitanje ostvarenje naših ciljeva i trenutno se nanosi šteta sigurnosti ukoliko ne povratimo pravnu sigurnost koju možemo pružiti nužno jasno da jamstvo da se privuku ulaganja u obnovljive energije. Predlažem da u članku šestom uklonimo tu dvosmislenost i pobrinimo se da se to primjenjuje na trenutne i buduće investicije. Također predlažemo da kada se negativno utječe na neke projekte, da bi oni za to trebali dobiti kompenzaciju. Potrošači moraju imati središnju ulogu o tranziciji energetskoj, moramo izbjeći administrativno opterećenje i ne bi trebalo postati nijakvih troškova za potrošače što se tiče vraćanja energije u mrežu. Dakle, mora postati pošteni regulatorni okvir. Moramo biti ambiciozni što se tiče grijanja i hlađenja. Isto vrijedi za transport, te sektor odnosi jednu trećinu ukupne konačne potrošnje energije, a njime i dalje dominira nafta i naftna goriva. Neću ulaziti više u detalje, moramo imati regulativu koja će biti u skladu sa načelima Pariškog sporazuma, na kako bismo to postigli, moramo biti ambiciozni i u svojoj vlastitoj direktivi. Za kraj bih rekao predsjednik Juncker u svom planu puta za zakonodavce rekao je da moramo povećati postotak obnovljive energije na našem kontinentu. Ja se s njime slažem, smatram čvrsto da postoji potencijal za e, rast i zaštitu okoliša i želim da energetska unija u Europi bude prva u svijetu u sektoru obnovljive energije. Uz svu skromnost vjerujem da će naš prijedlog to učiniti na dobar, strukturiran i izvediv način. Hvala izvjestitelju, a sada naši izvjestitelji u sjeni. Gospodin Kelly u ime Pučana. Hvala gospodine predsjedavajući. I hvala gospodinu Blanku Lopezu na njegovom izvješću. I čestitke i pohvale na tome što nosi zeleno-narančastu kravatu, što pokazuje njegovu želju da ostvari suradnju s nama na ovom predmetu. Kao i drugi izvjestitelji u sjeni, nadamo se da ćemo doći do kompromisa, jer bi to bilo bolje. Ovo je čvrsto stajalište koje zastupamo. I naravno imamo tu neka različita mišljenja. Mogu se složiti sa većinom e, stajališta izvjestitelja. Treba poduprijeti obnovljive izvore energije i slažem se sa prijedlozima izvjestitelja. E, trebamo dati dugoročnu vidljivost ulagačima i to je jedini način za mobilizaciju ulaganja u sektor obnovljivih energija odredbe izvjestitelja za javnu raspravu s dionicima o odredbama u natječajima i specifikacijama i također jasni kvalifikacijski kriteriji, dakle to su sve prijedlozi koji idu u odgovarajućem smjeru. Mislim da je ključno uspostaviti ravnotežu između mm, troškova i cijena i također zadržati potencijal za upotrebu obnovljivih izvora energije i stoga podržavam prijedlog Komisije za otvorene konkurentne natječaje. No, potrebni su nam programi za potporu tehnologijama u određenim slučajevima. Upotreba novih tehnologija, korištenje lokalnih e, izvora obnovljive energije, dobra stabilnost i tako dalje. Zbog toga trebamo e, zadržati odredbe o tome u tekstu programe potpore i otvaranje istih e, za sudjelovanje što predlaže komisija su dobrodošli i mislim da su potrebni ako doista želimo ostvariti energetsku uniju. No, ipak smatram da trebamo biti oprezni u našem pristupu. Gospodin Blanko Lopez smatra da trebamo biti ambiciozniji i s time se u načelu slažem, no moramo upamtiti da je ovo novija tema, tako da trebamo imati i postupan pristup i vidjeti kako će se to ostvariti u praksi. Ne želimo da dođe do situacije u kojoj projekti odlaze tamo gdje dolazi e, do e, gubitaka radnih mjesta, umjesto da odlaze tamo gdje postoje resursi. Ne želimo stvarati uska grla. Treba e, također i fleksibilnost u oba slučaja i pozdravljam e, jasnu želju izvjestitelja za e, povećanjem sigurnosti za ulagače. To je od ključne važnosti za industriju obnovljivih izvora energije, tako da podržavam gospodina Blanka Lopeza u tom smislu. Distribucija i proizvodnja su također e, područje gdje treba uspostaviti ravnotežu i pozdravljam odredbe komisije kojom se potiču samo potrošnja, naročito u sklopu modela energetskih zajednica. Trebamo ukloniti sve naknade koje nisu troškovno učinkovite i mislim da se tu i ja i izvjestitelj slažemo. No, želim još napomenuti da bi u tekstu trebalo predvidjeti načela prema kojima svi korisnici mreže ne budu žrtve pozitivne diskriminacije. Jedan pravičan energetski sustav uključuje energetski sustav e, koji ne prebacuje troškove nekih korisnika na druge je sustav koji će biti najodrživiji dugoročno i to treba uzeti u razmatranje ove direktivi i siguran sam da ćemo tu također iznaći dobru ravnotežu. Kada je riječ o grijanju i hlađenju treba nam daljna rasprava zato jer jer sektor grijanja ima ogromne potencijale za troškovno učinkovitu dekarbonizaciju za ostvarenje ušteda. Obveza od 2% koju predlaže izvjestitelj možda je previše ambiciozna. Mislim da tu treba omogućiti fleksibilnost zemljama članicama u ostvarenju ciljeva obnovljivih izvora energije na troškovno učinkovit način i tu možemo recimo odrediti E, ako trebamo odrediti obvezujući cilj, pa mislim da bi to ipak bilo previše, no o tome ćemo raspravljati, nadam se da ćemo doći do sporazuma. Kada je riječ o prometu, izvjestitelj ima neke zanimljive prijedloge, naročito kada je riječ o multiplikatoru za električna vozila, to je učinkovito naročito s obzirom na brz razvoj tehnologije. Kada je riječ o biogorivu, imamo sada postepeno napušenje prve generacije vozila, to je odluka s kojom se ne slažem i mislim da su predsjednici pogriješili da to povjere Endiju. Kada je riječ o naprednim alternativnim gorivima, trebamo zadržati snažne poticaje za ta goriva, zato jer će ona igrati u važnu ulogu dekarbonizaciji sektora prometa i prijevoza. I kada je riječ o ukupnom cilju 27%, Povjerenik Kanete je ovdje danas rekao da će komisija to ponovno razmotriti u svjetlu sadašnjih e, okolnosti i dokaza, tako da ćemo se za sada suzdržati od daljnjih komentara. Hvala na crpljenju, gospodine predsjedniče. Da, to je danas poseban slučaj, imate mnogo vremena za govor, ne prekidam vas. U redu. U ime ECR-a, gospodin Tošinovski koji zamjenjuje gospodina Henkla, našeg potpredsjednika. Izvolite. Hvala. Isprike u ime gospodina henkla On danas ima toliko obveza da nije mogao doći na ovaj sastanak i zamolio me da u njegovo ime kao izvjestitelja u pročitam ovaj tekst. Gospodin Henco smatra da do 2030. trebamo postići jedan prosječan cilj od najmanje 30%. U rezoluciji parlamenta iz 2013. godine imamo odredbe koje su u skladu sa tim prijedlogom, a dalje gospodin Henkel, kada je riječ o prijedlogu komisije, ne predviđa obvezujuće ciljeve za zemlje članice. Politički signali se trebaju dati ulagačima i treba pokazati da postoji sigurnost za njih. Uspjeh obnovih izvora energije ovisi o tržištu i to podržava prijedlog komisije. Ako mi usvojimo holistički pristup i uzmemo u obzir druga izvješća poput neograničenog trgovanja električnom energijom unutar Europske unije i također predvidimo snažniju regionalnu suradnju i europski nadzor nad liberaliziranim tržištem za električnu energiju, dugoročno ćemo ostvariti bolje cijene za sve potrošače u Europi. Gospodine Henkel smatra da u prijelaznom razdoblju ka dekarbonizaciji moramo voditi računa i o gorivima za promet. Mnoge zemlje članice su već zacrtale ambiciozne ciljeve, ali u ovoj prijelaznoj fazi treba imati također čvrste i održive kriterije koji će pomoći također i u uspječavanju deforestacije u trećim zemljama. Hvala kolege i predstavnika Aldea odnosno predstavnica, još jednom gospođa Mlinar, koja zamenjuje gospodina Federlea, koordinatora kluba ALDE. Izvolite. Hvala. Frederik Federle, nažalost, ne može biti ovdje danas podne i šalje svoje isprike želi zahvaliti izvjestitelju na njegovom nacrtu izvješća koje će poslužiti kao dobra podloga za našu raspravu nisko niskougljičnom gospodarstvu nije samo potreban sa ekološkog stajališta, nego je to i prilika da naša Unija stvori nova inovativna radna mjesta i istovremeno proizvode više energije iz vlastitih izvora. Ulaganja o proizvodnju energije iz vlastitih izvora omogućit će nam također i bolju sigurnost energetske opskrbe. U ovom smislu direktiva obnovljive energije je važna ne samo zato što zacrtava ambiciozne ciljeve, nego je to dobra zakonodavna e, podloga za industriju i za ulaganja koja su nama potrebna za ostvarenje ciljeva, a zahvaljujući njoj također ćemo ostvariti paraški sporazum. Također postoji prostor za povećanja ciljeva u odnosu na prijedlog komisije. U posljednjih nekoliko godina došlo je do brzog razvoja tehnologije i smanjenja troškova. Svijet traži vodstvo naročito u suzbijanju klimatskih promjena i tu Europska unija može prepoznati priliku preuzimanja vodeće uloge u prijelazu ka niskougljičnom gospodarstvu. Ova direktiva je važan instrument koji možemo iskoristiti upravo u tom pravcu i mi ćemo nastojati zadati pravi okvir za poticaje koji će omogućiti potrebna ulaganja i uspostaviti povjerenje u zakonodavni sustav među ulogačima. Ova direktiva direktiva se ne smije smatrati dokumentom koji spriječava inovacije i e, razvoj novih tehnologija za obnovljive izvore energije, tako da trebamo iskoristiti ovu priliku kako bismo zacrtali prava načela tijekom nadolazeće e, revizije, kako ne bismo ponovno morali raspravljati o ovom pitanju. Ovaj predmet će biti težak i zahtjevaće mnogo koordinacije i zbog povezanosti sa drugim predmetima, ali također i zbog podjele nadležnosti između našeg odbora i odbora ENVI. Kada govorimo o ambicioznim ciljevima za obnovljive izvore energije, trebamo razmisliti o pitanjima kojima će se baviti odbor ENVI, odnosno kako iskoristiti vlastite resurse i kako zacrtati pravila koja će imati izravan učinak na postizanje naših ciljeva. To trebamo uzeti u obzir u svojem radu. Neće biti jednostavno i treba će uložiti mnogo napora, ali ja ću nastojati zauzeti jedan konstruktivan stav u pregovorima kako bih e, ostvario dobar zakonodavni okvir za ulaganja. Hvala. Hvala, gospođo Mlinar. Kolega Krutomes u ime zelenih. Hvala i čestitke gospodinu Blanku Lopezu jer je odradio izvrstan posao i mislim da će to biti dobra podloga za našu raspravu. I hvala kolegama na njihovim doprinosima. Doista mi se sviđa pristup gospodina Kellija. E, riječ je zapravo o povjerenju ulagača. Sve se oko toga vrti. Pa, ciljevi. Dakle, treba shvatiti sljedeće. Troškovi su pali i to u velikoj mjeri i za solarnu energiju, za vjetroenergiju i tako dalje. Upravo dolazim sa okruglog stola gdje je Međunarodna agencija za obnovljivu energiju iznijela svoje prognoze o potencijalu obnovljive energije u Europi i oni su izračunali da je 33% troškovno učinkovito, a uzeli su obzir najnovije cijene a ne poput komisije cijene iz 2013. ili 2014. Gospodin eh, Marko Lopez je jučer podržao radni doručak eh, na kojem su sudjelovali i razni stručnjaci iz Europe i tako dalje. Za vrijeme ljeta ćemo možda steći jasni uvid u razlike između različitih studija i onda ćemo u rujnu možda bolje informiranije raspraviti o tome. Sigurnost ulagača je doista vrlo važna. Zašto? Obnovljive izvori energije znače i kapitalne troškove i trebate stoga osigurati povjerenje mm, investitora, ne mijenjati zakonodavni okvir što je noćna mora svakog ulagača i trebate uzeti u obzir i druge rizike i zbog toga trebamo poraditi na šansima četvrtom i petom. I moramo imati e, tehnološke uvjetovane natječaje. Dakle, ako imamo e, stanje na tržištu gdje imamo e, povećanje cijena, ako imate određene premije na e, to, onda će za nekoliko godina e, situacija na tržištu biti bolja zbog e, eksternalija i premije će se automatski smanjiti. Dakle, nema potrebe za ostankom visokih troškova, a investitori će to prepoznati da postoji perspektiva od 15 do 20 godina i to je ono što nam je potrebno. I još jedan rizik predstavljaju mreže. Mislim da trebamo doista um, govoriti o prioritetnim pravcima, o pravilima ograničenja i trebamo razmotriti također prekogranične situacije. Znam recimo da e, Irska ima odlične lokacije za vjetroelektrane, ali ako to želimo izvoziti, trebaju nam poveznice sa ostalim e, zemljama i isto vrijedi za Rumunjsku. Dakle, te lokacije treba integrirati u šire europsko tržište. I, dakle, i promet i grijanje i hlađenje, dakle jedno je energetski sektor, ali isto tako trebamo uključiti što više obnobe energije i u grijanje i hlađenje i u promet. A osim toga na kraju biomasa, dakle E, mi možemo koristiti biomasu, ali ona konkurira poljoprivredi, kemikalijama, imamo ograničenja po pitanju bioraznolikosti, dakle imamo manju ograničenu količinu biomase na raspolaganju i moramo je što bolje iskoristiti gdje je potrebna. Kada je riječ o biogorivama, osobno smatram da moramo iznaći brzu alternativu za zrakoplove. Ja bih radije usmjerio biogoriva u zrakoplovstvo umjesto u privatna vozila gdje imamo alternativu s električnom energijom. Dakle, obveze u tom smislu bi nam e, omogućile jedan nijansirani pristup u promicanju različitih izvora obnovljive energije. I isto možemo učiniti i zagrijanje i hlađenje, dakle geotermalna energija, solarna energija su dostupne ali imamo i vrlo učinkovite toplinske pumpe koje se također mogu pokretati obnovljivom energijom. To su također područja koja zahtijevaju dodatno vrijeme i na kraju financiranje. Iza svega to je pitanje za kolege iz središnje i istočne Europe. Imamo više kapitalne troškove u Poljskoj, u Rumunjskoj i u Bugarskoj za razliku od Njemačke i Francuske. Dakle, za iste solarne panele, za iste vjetroturbine koje stoje više u tim zemljama, samo zato što e, tržište kapitala smatra ta ulaganja riskantnijima. U Europi nam e, treba nešto što je Svjetska banka učinila za Maroko, dakle e, osmišljavanje rizičnih instrumenata. Treba nam jedan e, prijedlog koji će omogućiti da iskoristimo europska sredstva za vjetroelektrane i za smanjenje kapitalnih troškova u istočnoj i južnoj Europi i ako želimo uključiti to i građane, zašto ne bismo osnovali jedan fond gdje bi i zadruge mogle doći do jeftinijeg kapitala? Evo, ja ću rado o tome s vama razgovarati. Hvala vam. Šest minuta. Evo, ističem ovo kako bih rekao koliko si samo sretan. hvala na ovoj srd širokogrudosti predsjednice. Hvala, sljedeći je kolega Zadno na to. Hvala. Želim reći da se slažem sa postavkama koje je iznio izvjestitelj i želim mu zahvaliti na izvrsno obavljenom poslu. Riječ je o vrlo potpunom tekstu i naprednom, ambicioznom tekstu u odnosu na skromne ambicije početnog prijedloga. Želim samo istaknuti dva elementa, a onda ću dati svoj detaljni e, doprinos. E, kada je riječ e, o cilju koji predlaže izvjestitelj o posto tu se slažem. Moramo ponovno povratiti i očvrsnuti vodeću ulogu Europske unije u svijetu. Imamo sada sve okolnosti koje uvjetuje novi predsjednik SAD-a i to dovodi razloge za zabrinutost. Smatram kao izvjestitelj da je cilj od 35% udjela obnovih izvora energije nešto što mora biti e, konačan cilj pregovora, a ne početni cilj i onda moramo voditi pregovore na način da to ne bude polazište nego cilj na kraju. I zbog toga želim pitati koje će biti naše polazište ako na kraju ovih složenih pregovora želimo imati e, najmanji 35% udjela obnovljivih izvora energije u ukupnom energetskom miksu, a možda bismo mogli razmisliti kasnije o podizanju tog postotka. I drugo razmatranje koje želim iznijeti tiče se e, svih izvješća koja se međusobno preklapaju i kada se bave nekim problemom naiđu na poteškoće jer e, mm, se ne mogu ograničiti isključivo na taj konkretan predmet ili taj paket. Dakle, imamo pitanje integriranja obnovljivih izvora energije na tržišta i unutar toga imamo e, problem određivanja prednosti u pristupu i distribuciji. To se tiče jednog drugog zakonodavnog prijedloga. I isto vrijedi, i to vrijedi i za mene koji se bavim rizikom za pitanje obnovljivih izvora energije kojim se ne možemo obaviti bez da se ne osvrnemo na pitanje prioritetne distribucije. Mislim da o tome treba doista povesti računa jer za one energente koji nisu kontinuirani pitanje e, prioriteta pristupa je od ključne važnosti i stoga se pitam e, kako to osigurati ako želimo ostvariti zacrtani cilj. Evo, hvala gospodine predsjedniče, ja sam iskoristio nešto vremena, ali ne toliko možda koliko sam mogao. Um, we've Imamo zvijezdice crvene na Evo, vi biste trebali biti sretni što je za vas vrijeme besplatno, potpuno Evo, sada u ime Guja kolega Kohliček. Ja e, imam jednu glavnu opasku. Koja se tiče optimističnog stava kolege i prijatelja Kloda koji zaboljava spravi stvarni život, sirovine koje neće nanositi štetu našoj mreži, koji su stabilne na 50 Hz i koje su konstantne. Voda, geotermalna energija, pompe i veliki sunčevi paneli kao u Španjolskoj. Dakle, imamo sunce, bojlere, para i to je taj ciklus ja vam preporučam da to dođete vidjeti, to je krajnje zanimljivo vidjeti da eto nalazi se na jugu Španjolske gdje ima dovoljno sunca kako bi se tako što podržalo i to bi se moglo primjenjivati diljem južne Europe. Zatim postoje projekti koji preokreću u potpunosti pouzdanost mreže, na primjer energija vjetra, kada ima previše vjetra na jednom mjestu onda je to disruptivno i uključuje solarne panele ja kažem, evo, na primjer, netko tko ima malu proizvodnju e, električne energije preko solarnih e, panela, to zna. Dakle, kad mislimo na obnovljive izvore energije, moramo ukazati na te stvari, moramo to uzeti u obzir kako ne bi bilo velike koncentracija određenih e, obnovljivih resursa na određenim mjestima kako bi to preopteretilo mrežu. Evo, na primjer, u Njemačkoj a doista vam preporučam da razgovarate s kolegama iz Njemačke i sa raznim tijelima u Njemačkoj, tamo postoji ponekad opasnost da dođe do prekida opskrbe električnom energijom, jer to mreža jednostavno ne može izdržati. Mislim da bi kolega Turmeš trebao pročitati neke stvari umjesto da pročišćava ovako svoje grlo ovdje među nama. I tu su i solarni kolektori koji su jako važni za grijanje i za predgrijavanje Mm, vode koja nije namijenjena za piće, dakle industrijske vode, u nekim zemljama to je nus proizvod jer se može grijati voda na taj način. Dakle, morali smo sagledati tu mogućnost. Ja se nadam da će ovo izvješće biti što je moguće sveobuhvatnije kada popisuje i identira određene izvore, ali se tako ne smije ignorirati opasnost koju to predstavlja za postojeću mrežu, jer ako nešto unaprijedite, a ne uključite mrežu u ovo sve, onda se gubi ta energija. Da li se još neko javlja za riječ? Klo Turmeš, još jednom. Šest minuta vam nije bilo dosta? Evo, samo 30 sekundi. Poslat ću vam zadnje statistike iz Njemačke gdje se vidi da usprkos solarnoj i vjetroenergiji njemačka mreža je unaprijedila svoju sigurnost. Dakle, poslat ću vam to idućeg tjedna i kada budete imali konferenciju iz Njemačke, iz jednog područja gdje ima najveća koncentracija vjetra, dobit ćete poziv da odete tamo i vidjet ćete kakva je situacija. Tu se radi sa isključivo inovativnom pristupu i vidjet ćete da je to moguće napraviti. Hvala vam na sad Europske komisije, gospođa Verzorfer iz DG Energy, ravnateljica. Hvala predsjedniče, Najpša hvala gospodine Blanko na jako dobrom izvješću i isto vam tako hvala na odličnoj suradnji koju smo imali između komisije, izvjestitelja i njegovog osoblja. Svi vjerujemo da obnovljive energije, da moramo biti tu svjetski lideri, da trebamo to razvijati i u ovom izvješću se ide u tom smjeru i jasno je ovo što su rekli i drugi zastupnici. Mi želimo stvoriti okvir koji će stvoriti veću sigurnost za ulagače. Potrebna su nam brojna ulaganja u obnovljivim izvorima energije i htjeli bismo to napraviti na valjan način. Želimo sada spriječiti retroaktivne mjere koje bi mogle postojati. Dakle, ovo se sukladno u potpunosti sa e, Pariškim ugovorom, te smatramo da je ovaj, e, ovo izvješće dobar temelj e, za daljnju raspravu. Sada ću se osvrnuti na neke spomenute stvari. Dakle, kao prvo što se ciljeva tiče, mi smatramo da bi cilj od barem 20% bio dobar pristup. To je minimalan cilj, a što više bude, naravno, to je bolji. U našim analizama mi se držimo barem e, razine od 27%, e, obvezujućih u Europskoj uniji uz neke mjere koje se tiču paketa mjera čiste energije, osobito po pitanju upravljanja gdje imamo e, određene odredbe u slučaju problema u jazu, jazu opskrbe obnovljivim izvorima energije. No, prijedlog se ovdje tiče i e, okvira za ulaganje, dakle govorimo o učinkovitosti, troškovnoj učinkovitosti obnovljivih energije, dakle cijena obnovljivih e, izvora se spušta, solarna energija, vjetroenergija, e, čak ni industrija to nije očekivala prije 6 do 8 mjeseci takav razvoj situacije. Dakle, puno se stvari napređuju što se tiče cijene, ali isto tako želimo pružiti više našim potrošačima i to je dijelom prijedloga. Kada se radi o proširenju ove direktive ovdje ne govorimo samo o električnoj energiji, već želimo promovirati grijanje, e, hlađenje i sektor transporta. I mi smo predložili 1% obnovljivih e, obnovljive energije u grijanju, hlađenju. Izvjestitelj predlaže 2%. Mislimo da je to isuviše, ali barem idemo u pravom smjeru. Što se tiče sektora transporta, imali smo ili imamo cijenu, ali imali smo dojam da ciljevi ne ostvaruju prave rezultate i zato ne predlažemo konkretne ciljeve za razdoblje nakon 2020. Ispričavam se. Prethodni ciljevi su imali za cilj da se radi diferencijacija i i da imamo biogoriva od usjeva, a to ne želimo više nužno promovirati. Što se pak tiče tehnoloških troškova, jasno je da je naša, naše pozište bilo od prije dvije godine kada smo započeli sa scenarijem, političkim scenarijem referent, a kao što je komisija rekla jutros na dijalogu, već smo počeli gledati kako se razvijaju troškovi i počeli smo razmišljati o modeliranju scenarija za druge e, scenarije od 30-33%, da vidimo kako će to utjecati na situaciju, da li će postojati razlika. Dakle, sa zadovoljstvom ćemo pogledati sve druge eventualne studije iz tog sektora, jer je to sektor koji se jako brzo razvija, a osobito što se tiče troškova za razvoj tehnologije. E, što se tiče onoga što je Claude Turmeš spominjao, financiranje, mislim da je to jako važan aspekt i već postoje neki rezultati preko EFSU fonda, Jugrav fonda, radimo i na strukturnom fondu i velika ulaganja su napravljena u istočnoj i središnjoj Europi što se tiče obnovljivih e, izvora energije i što se tiče energetske učinkovitosti i sve što možemo napraviti u kontekstu upravljanja, mi to sagledavamo i to su jako dobre ideje i od velike su pomoći kako bi se stvari razvijale. zadnja stvar koju želim reći, odnosno koju su spomenuli neki zastupnici, znamo da postoji stroga razdjela posla e, između odbora i Envi se bavi biogorivima i kriterijima održivosti, no mi bismo iz komisije htjeli čuti i mišljenje odbora ITRE, kao što je i sam Envi komentirao neke druge aspekte iz vaše nadležnosti, tako da su to dobro dobrodošli komentar što se nas tiče. I za kraj Najljepša hvala izvjestelju i svim izvjestiteljima u Sjeni. Sa zadovoljstvom ćemo nastaviti ovaj rad i ukoliko imate bilo kakva pitanja, sa zadovoljstvom ćemo odgovoriti na njih i raspraviti s vama. Najljepša hvala gospodine Blanko. Hvala vam gospođo izvjestitelju. Da li ste i vi zadovoljni? Najljepša hvala predsjedniče. Hvala svima. Ja želim reći kolegi Kelly da ova irska boja moje kravate je tu kako biste znali, shvatili da ću vas uvjeriti da nas e, trebate pratiti kao što ste e, u ostvarenju ovog cilja koji je naš zajednički u biti. To je cilj dekarbonizacije našeg gospodarstva. Tu postoji nekolicina sumnji glede načina na koji treba postupati i glede ritma rada. No, u svakom slučaju smatram da imamo veliku odgovornost, ovo je povijesni trenutak i moramo učiniti ovaj istorijski korak u Europskom parlamentu, a istovremeno moramo biti svjesni svega što se događa u našem svijetu. Jutros e, smo mogli čuti da uz ovakve temperature u Briselu smo došli do povijesnih vrhova. Trebamo imati na umu i ovo što se dešava u Portugalu s ovim e, požarima. I to sve pokazuje da se stvari mijenjaju, te da ne možemo zatvoriti oči i ostati skrštenih ruku moramo prevaliti tu taj učiniti dodatni korak i to i stoji u ovim u ovom prijedlogu i s ovim ciljevima i držati se Pariškog sporazuma. No, tu su još neki elementi i ne možemo ih odvojno sagledavati. Dakle, to je cilj nove velike ambicije. Postoji, gospodin Turmes, veliki broj studije. Ja nisam upoznat s onim što ste spomenuli, ali znam za ekofisku jer iznio 30% kao minimum kako bi se održao održala razina penetracije obnovljivih e, energija u ovom desetljeću i za sljedeće desetljeće. Dakle, to je izvješće Ecofis. Ja nisam upoznat s izvješćem Irena, ali on e, sigurno ide u istom smjeru. Dakle, veći probitak obnovljivih energija u brojnim državama članicama se protive podjeli pod državama, ali pokazano je da ako želimo govoriti o velikoj penetraciji obnovljivih energija, ako želimo govoriti o smanjenju cijene tih obnovljivih energija, to je upravo, to je upravo tako zato što je ova trenutna direktiva uključila obvezujuć, e, obvezujuće obveze za države članice. Dakle, zašto se ne bismo toga držali, jer nam to pruža pravnu sigurnost e, i sigurnost ulagačima. Na taj način možemo privući ulaganja, dodatno inovirati i, i dalje smanjivati trošak i samim tim polučiti nešto jako važno. Dakle, temeljem sigurnosti možemo zapošljavati i to kvalitetno zapošljavati. Sve u svemu to su elementi koji su međusobno povezani i koji se međusobno dopunjuju, a tu su i sektorski ciljevi. Naravno da treba biti ambiciozni kako bismo dekarbonizirali sektor prometa ili stvaranje energije ili grijanje. Vidjet ćemo kako ćemo to rješavati do roka za podnošenje amandmana, ali u svakom slučaju trebamo tu tome pristupiti na isti način kako bismo imali, e, imali veću jasnoću, veću sigurnost, moramo e, e, se držati samo opskrbe kao prava, građanskog prava, koje je ključnog značaja ukoliko želimo napredovati u dekarbonizaciji. Također, ako pomislimo na Iberijski polotok, ali i Irsku i druga mjesta u Europi, trebamo vidjeti kako riješiti problem e, međusobnog povezivanja mreža kako bismo imali pravu energetsku uniju u Evropsku, e, energetsku Evropsku uniju. Eto to su te teme o kojima treba govoriti, koje su jako važne, ovo je povijesni trenutak i svi trebamo učestvovati u tom pisanju, ispisivanju povijesti i raditi na stvarenju ciljeva koji će nam omogućiti da se jasno čuje naš glas u ovom Europskom parlamentu. Dakle, velika hvala svima imam e, puno povjerenje u vaš rad, suradnju s vama, u vašu suradnju i uvjerio sam se slušajući vas danas u to. I za kraj e, želim zahvaliti tajništvo na njihovu radu, svoje suradnike, e, klub zastupnika socijalista demokrata i mislim da možemo ostvariti ove ciljeve samo surađujući i surađujući s komisijom i nadam se da kada dođe trenutak za to, da ćemo moći uspješno surađivati s cijelim vijećem. Znači, hvala, dragi kolega. Dobro, svi su sretni, zadovoljni, to je divno. Rok za amandmane jest 29. lipanj 2017. godine, što znači da nam je preostao jedan tjedan, odnosno preostao nam je tjedan za amandmane. Dragi prijatelji, sljedeći sastanak ITREA 10. srpnja i 11. srpnja. Imamo tri dijela dakle 10. 11. srpnja. Hvala najljepše na vašim aktivnostima. Želim vam sve najbolje. i Vidimo se za sigurno idućeg tjedna.